Ladies Dame i gospodo, molim da zauzmete mjesta. E, dobar dan svima na ovom sastanku odbora za sigurnost i obranu. Popodnevna sjednica. Kao i obično obavještavam vas da se sastanak prenosi preko interneta. A što se tiče prevoditelja, prioritet e, jedan e, jezicima e, ovog odbora. Nemamo usvajanje dnevnog reda. Jer smo to već učinili na prethodnom sastanku. u prvoj polovici ovog mjeseca. Sada ću krenuti na usvajanje dnevnog reda. Obavještena sam od tajništva da, je, da su dostavljena pitanja i primjedbe od strane klubova što se e, tiče treće točke dnevnog reda, zasjedanje o sigurnosti na Bliskom istoku sa stanovišta SAD-a i Izraela. Obavještavam vas da je to samo prvi od niza prezentacija o toj temi. Smatramo da je to tema koja je zaista važna, e, a naročito za blisku budućnost. E, odlučili smo da predstavimo stanovišta e, SAD-a i Izraela u svjetlu u posjete Afeta i e, Seda Sjedinjenim državama. Stoga smo željeli da nam Amerika predstavi svoje stanovište o sigurnosti situacije na Bliskom istoku. A onda ćemo pokušati e, prije misije će se sastati to je zajednička ad hoc misija imat ćemo sastanak o sličnoj temi, prilično istoj temi. To će biti e, e, službeni stan EASA i, i stručnjaka e, think tankova koji imaju sjedište u Briselu. Nismo, nažalost, to mogli danas učiniti jer je došlo do promjena u EAS-u. Mm, direktor Brauhko je, je najviše znao o, toj temi u EAS-u. On je sada u drugoj dužnosti, na drugoj dužnosti, pa moramo malo pričekati kako bismo imali e, nekog stručnjaka, neku osobu koju ćemo pozvati. I predstaviti nam stajalište EASA. Zatražili smo prisutnost EASA, institucija je odlučila da to odgodi. Pokušali smo e, da dužnosnici EASA dođu što prije moguće. Nadali smo se da će to biti prije našeg odlaska za Norfolk i e, Washington. Nadam se da um, uz ove primjedbe možemo usvojiti dnevni red. Gospodin Galer ima da uzeo sam na znanje što ste rekli. E, želio bih da imamo raspravu e, sa stajališta SAD-a. Naše institucije su obično prisutne kad imamo vanjske goste. Mislim da bi to bilo poželjno u budućnosti. Naravno, ja sam vam samo htjela obavijestiti da smo pokušali E, to srediti, ali došlo je do nekih promjena u EAS-u. E, stoga sam odlučila da to kažem jasno da želimo stajališta SAD-a i Izraela. I da ćemo e, i dalje imamo namjeru održati taj niz sastanaka. Evo, a možemo usvojiti dnevni red. Bez okljevanja ćemo preći na sljedeću točku. E, srdačno pozdravljam našeg čestog gosta. E, e, sretni smo što je s nama gospodin Jorge Domek koji je izvršni direktor Europske obrambene agencije. Današnja tema je dugoročni pregled e, e, Evropske obrambene agencije. Imate riječ, gospodine. Hvala, e, predsjedateljice. Pozdravljam sve članove pododbora. Drago mi je što vam se mogu obratiti članovi parlamenta i odbor SEDE su pokazali u protekloj godini da su pokretačka snaga kad se radi o inovativnim predlozima i političkom zamahu u obrambenoj suradnji. Htio bih u ovom kontekstu spomenuti pilot projekt za obrambene projekte koje financira Evropska unija. Vratit ću se toj temi u sljedećoj sesiji. Uvjeren sam da je parlament u mogućnosti da dade daljnji zahma u sljedećim mjesecima i godinama. EDA e, uvijek sudjeluje u davanju preporukama e, i koje se e, raspravljaju u ovom forumu. Zbog toga sam naročito zahvalan što mogu razmijeniti mišljenja s vama o dugoročnom pregledu aktivnosti agencije. Da kažem na početku, Eh, LTR je ključni eh, čimbenik eh, u EDI. E to je ojačalo misije agencije i dalo ambiciozne planove u vezi sa inicijativama kao PESCO Card i Europski obrambeni fond. Taj proces je pokrenut uz pomoć šefice institucije gospođe Mogherini. Indicira se da je to dio globalne obrambene strategije. Moramo osigurati da agencija ima dovoljna sredstva kako bi mogla djelovati u više od 12 godina nakon što je osnovana. E, LTR je niz e, sastanaka na visokom nivou od e, novembra 2016. do travnja 2017. E, ocijenit ćemo dugoročne ciljeve, prioritete i način rada e, agencije. na toj osnovi ministri obrane su podrpali i pozdravili 18. svibnja zaključke LTR-a i preporuke. Koje su ključne karakteristike ovoga? pregled E, ojačava tri specifične funkcije ED. Prva funkcija ED je da bude e, glavni međuvladin instrument na e, razini Evropske unije koja podržava razvoj sposobnosti u koordinaciji sa EAS-om i sa vojnim odborom Evropske unije. Prioritizacija je ključna riječ. Prioritizacija također znači da shvatimo što je dostupno, a što nije dostupno na europskoj razini i da fokusira sredstva za ono što zapravo trebamo. E, imamo e, plan za razvoj sposobnosti, takozvani CDP, koji identificira sposobnosti koje su potrebne i može se razviti u suradnji uzimajući u obzir input koje daju države članice NATO-u. CDP e, se sada pregledava zajedno sa e, državama članicama, a novi prioriteti će se odobriti do ožujka sljedeće godine. Veza s nacionalnim planovima će biti sve važnija kako bismo imali koherentno preuzimanje i efikasnu implementaciju identificiranih prioriteta. E, prioriteti CDP-a također informiraju i vode E, buduće aktivnosti u vezi sa obranom e, pod vodstvom Europskog e, obrambenog fonda. Bilo za istraživanje ili za capability window. Za istraživanje i razvoj. Dalje razvijamo sveobuhvatnu strateško istraživanje kako bismo identificirali tehnologije koje i fokusirali se na istraživanje koje će podržati prioritete sposobnosti e, CDPA. E, želimo e, identificirati ključne strateške aktivnosti. Također uključujemo ove instrumente unutar jednog integriranog okvira kako bi države članice imale potpunu sliku onoga što se je potrebo u investicijama za obranu e, i to na europskoj razini. Ovim instrumentima ćemo dodati e, koordiniran e, godišnji pregled obrane. on je sada u pokusnoj fazi i treba dati potpunu sliku europske obrambene scene i implementacije prioriteta CDP-a. Eh, u odgovorima na pitanja vam mogu dati više detalja. Što se tiče PESCO-a, eh, države članice su zatražile od, agencije u koordinaciji sa EUMS-om da podrži prvu konsolidaciju, klastering i analizu predloženih PESCO projekata. E, dobit ćemo mogućnost da vam dademo prve nalaze u, u tom smislu e, koncem ovog mjeseca. U, okviru e, ovog okvira moramo izraditi planove u mjesecima i godinama koje dolaze, a uzeti u obzir i nedavne zaključke LTR-a. Trebamo ambiciozan PESCO koji će biti e, promjena što se tiče suradnje u obrani Europske unije. E, bilo da se radi o pregledu CDP-a, karda ili PESCO-a, e, države članice moraju doprinositi i biti pokretači uspjeha. A sada da nešto kažem o EDI u svezi sa LTR-om. Agencija će e, djelovati e, kao forum za suradnju i e, struktura za podršku za konkretne tehnologije i aktivnosti razvoja sposobnosti. Moramo surađivati sa državama članicama. EDA radi na nizu aktivnosti u podržavanju suradnje. Agencija omogućava dijalog između država članica, E, lansira e, studije izvedivosti kako bi se identificirale e, daljnje suradnje, daljnja područja suradnja. Upravo radimo na pedesetak projekata za razvoj sposobnosti i istraživanja i razvoja. Među najnovim inicijativama od svibnja spomenut ću sljedeće. E, inauguracija e, centra e, European Tactical Airlift Center, kibernetičku dimenziju, osnivanje ad hoc radne skupine za vojni transport u rujnu 2017. nakon inicijative koju su je poduzeo ministar Nizozemske. Imamo mnogo drugih područja u kojima EDA može dati značajan doprinos. I treća ključna taska, LTR predviđa jačanje u uloge EDE kao facilitatora u suradnji sa eh, komisijom i drugim eh, agencijama Europske unije. Ova treća zadaća uključuje jačanje uloge EDE kao tredinjo između država članica s jedne strane i institucija Europske unije s druge. Agencija je e, institucionalno podobna za ovu ulogu. Ona djeluje pod nadležnošću vijeća i, vijeća i koristi se vodstvom, e, političkim vodstvom e, ministara obrane i drugih dužnosnika i dionika na visokoj razini jedna od ključnih dimenzija ove e, uloge je da ocjenimo e, djelovanje e, politika Europske unije u propisima za sektor obrane na područjima poput cyber, svemir i energetika. Mi imamo ulogu sučelja u vojnoj zajednici sa europskim institucijama i drugim partnerima poput Eurokontrola i NATO-a. A sada e, nešto o našoj ulogi kao centralnog operatora e, za aktivnosti koje financira Europska unija. E, agencija će dalje implementirati pilot projekt i u prvoj godini pripremne akcije, specifičnije za capability window i, program e, e, industrijskog razvoja europske obrane. E, agencija je osnovala jednu radnu skupinu u sudjelovanje država članica. na zahtjev država članica agencija je već dala savjet u, unutar vijeća, to jest unutar skupine E, prijatelji predsjedništva vijeća. E, slično onome što, e, što smo uradili u vezi sa Peskom, agencija bi mogla pozvati države članice da izraze svoje mišljenje o predloženom EDITPU projektu, o europskoj sceni sposobnosti vojnih sposobnosti. To je samo prirodna posljedica zahtjeva država članice za potrebu da se osigura veza između Karda, Peskoa i Europskog obrambenog fonda. E, naravno, to su posebne inicijative, ali sve moraju poboljšati koherentnost scene e, e, sposobnosti Europske unije u sukladno prioritetima o kojima smo se složili. Ne smijemo zaborati da EDF E, ne, ne mora e, i ne smije e, predstavljati samo industriju. On mora biti zasnovan na jakoj evropskoj tehnološkoj industrijskoj bazi. i toga pregovori sa Edipom E, i e, regulacijama s tim u vezi moraju biti e, stalno u fokusu naše pažnje. Također je važno da osiguramo obrambenu suradnju sa kvalitativnim skokom. To je po mom mišljenju strukturno pitanje o kojem ovisi uspjeh svih naših napora. Kada kažem prava ravnoteža, Mislim da svaka institucija mora igrati svoju ulogu dosljednju njenim e, zadaćama, mandatu, stručnosti i odgovornostima. Moram imati podjelu uloga koje e, potječu iz ugovora i iz političke stvarnosti na terenu. Ne smijemo zaboraviti da e, se u sporazumu agencija definira kao agencija za e, obrambene razvoj obrambenih sposobnosti, istraživanje, nabavu i naoružanje. E, također moramo naglasiti e, svu odgovornost država članica. To kaže naš ugovor. Svaka suradnja na obrambenom nivou dogodit će se samo na osnovi E, jakog doprinosa i podrške država članica. Stoga EDA pozdravlja e, e, osnivanje Europskog obrabenog fonda. Trebamo vanjski stimulans kako bismo potakli suradnji, ali ne smijemo imati udvostručavanje ili preklapanje struktura, jer bi to bilo rasipanje sredstava politika dolazi prije struktura, a ne obratno. E, moramo u potpunosti iskoristiti edu i njene mogućnosti. Moramo biti mudri u korištenju sredstava, kako financijskih, tako i ljudskih. E, zbog toga e, dugoročni pregled uzima u obzir i kvalificirano većinsko glasovanje E, jer ćemo tako ojačati odlučivanje unutar agencije. I isto je tako važno da osiguramo da agencija ima potrebna sredstva za svoje djelovanje. E, ovaj parlament je uvijek e, isticao koliko je važno adekvatno financiranje agencije. još jedna stvar koju se moramo pozabaviti jesu načela koja definiraju e, e, edine veze sa trećim stranama. Kao što znate, EDA može imati veze sa trećim stranama kako bi ispunila svoju misiju. E, a jedini instrument za formalnu suradnju je zaključenje administrativnog aranžmana koje mora jednoglasno odobriti vijeće. Do sada je agencija zaključila aranžmane sa Norveškom, Švicarskom, Republikom Srbijom, Ukrajinom, e, e, kao i Europskom svemirskom agencijom i Okarom. Ono o čemu raspravljamo sa državama članicama za vrijeme LTR procesa jesu principi koji e, definiraju odnose agencije sa trećim stranama. EDA ima odnose i kontakte sa trećim zemljama u kompletnoj e, transparentnosti uz e, e, uvažavanje sljedećih faktora. zajednička vanjska i sigurnosna politika Evropska, Evropske unije, strateško partnerstvo, političke osjetljivosti država članicama i potreba da se poštiva autonomija u donošenju odluka agencije. Suradnja sa agencijom nije samo način da podržavamo partnera, već uzajamni i balansirani odnos sa zajedničkim ciljom, ciljem e, razvoj sposobnosti e, kroz suradnju. To osigurava interoperabilnost e, i uspjeh misija i operacija. Administrativni aranžmani nisu samo puke čahure. Treće pa, e, strane moraju pokazati e, stvarni angažman u suradnji sa agencijom i državama članicama. Odlučivat ćemo o tim djelotnostima na, od slučaja do slučaja. E, ali najteža zadaća nam još predstoji, a to je da obrambene sposobnosti Eh, budu u vlasništvu agencije i država članica. Eh, to jačanje eh, agencije kao međuvladine instrumenta koja služi državama članicama u razvoju njihovih vojnih sposobnosti treba zaživjeti. Pojedine akcije i tehničke mjeru mogu mm, popraćivati takav proces, Međutim, ključ uspjeha je politička volja država članica da surađuju sa agencijom kako bi joj dali vidljivost u smislu koherentne e, sposobnosti da, da se razvija i e, ekonomije razmjera. Moramo u potpunosti koristiti postojeće strukture poput EDE. Sada radimo o, na e, provedbi praktičnih mjerama onoga što je odlučeno u pregledu. E, ministri će se vratiti tom pregledu u proljeće 2019. kako bi e, ocijenili potrebu za daljnje preporuke. LTR, LTR nije jednokratan set odluka. To je stalni proces kako bismo potakli svjesnost na strateškoj razini u e, glavnim gradovima. Kako bi e, države članice zaista preuzele vlasništvo na tim procesima e, i, i da citiram globalnu strategiju Europske unije, Potpuno korištenje potencijala agencije je e, jedan od ključnih e, zahtjeva za europsku sigurnost i obranu. Sada ću e, rado odgovarati na vaša pitanja. Hvala gospodine Domek. Prvo pitanje gospodina Galera. Hvala lijepa gospodine Domek što ste nam se još jednom pridružili. Moram reći da sam slušajući ovo što ste imali za reći, sam zaista bio sretan što ima toliko dobrih stvari i potencijala u tome što ste e, govorili i mislim da je dobro da postoji politička volja i načelna volja država članica da iskoriste sve što imamo na raspolaganju, sve odredbe ugovora, da aktiviraju PESCO do kraja godine, a isto tako da u potpunosti iskoriste puni potencijal EDE. Hvala vam što ste nas informirali o ovome što čini stručna savjetodavna skupina vezano uz dugoročnu reviziju. Rekli ste da će se ministri e, sastati u ožujku i podvući crtu kako bi se vidjelo kakva je sadašnja situacija. Što se provedbe tiče, e, aktivacija PESCO je vjerojatno jedno od pitanja e, koje je uz to vezano, dakle nešto što se svakako mora aktivirati, to jest provesti. A što se tiče ostalih pitanja, ako biste nam mogli dati više informacija, to bi bilo korisno. Imam još jedno pitanje koje se tiče jedne od preporuka koje je zapravo dao vaš upravljački odbor, a to je nešto što zapravo ide ruku pod ruku sa zahtjevom parlamenta koji je poslan, ima tome već nešto vremena. Radi se naime o financiranju osoblja EDE i jednog dijela operativnih troškova iz europskog proračuna. Upravljački odbor je smatrao da je to pitanje u koje je potrebno provjeriti. Jeste li možda dobili kakvu povratnu informaciju od država članica vezano uz to pitanje? Također ste spomenuli CARD, dakle to je koordinirani godišnji pregled obrane. Bilo bi mi drago da imamo malo bolji uvid u to pitanje. Smatrate li vi da jer sad ste još u tesnoj fazi, to nam je jasno i znamo da nemate kompletne podatke, ali mislite li da zaista možemo imati povjerenja da će države članice biti e, dovoljno otvorene u razmjeni podataka sa drugim partnerima, što bi omogućilo da dobijemo cjelovitu e, sliku onoga što imamo i usporedimo to s onim što trebamo. I na kraju, vezano uz pilot projekt. Sada smo zapravo u konačnoj fazi vezano uz pripremne aktivnosti za obrambenu istraživanje, takozvani PADR. Možete li nam dati najsvježije informacije vezano uz napredak? Hvala. Želi se javiti Jan Paskul? Da, želi se javiti. Onda izvolite. E, hvala vam lijepa na izlaganju. Moram priznati da me zaista ohrabruje sve snažnija uloga koju agencija igra. Kao što smo već ranije govorili u ovom forumu, vi ste vjerojatno najbolja moguća platforma vezano za ovu suradnju kako bi se ona zaista e, osnažila, odnosno kako bi joj se intenzivirala dinamika. Nadam se da će sva ova nastojanja s jedne strane stvoriti potrebno povjerenje kako bi se države što više uključile, a s druge će dati potrebni momentum zapravo cijeloj e, suradnji vezano uz pitanja obrana u Europskoj uniji. Dakle, još jednom dozvolite da pohvalim aktivnosti koje ste pokrenuli Obećajem da ćemo biti u kontaktu i kad god ćete trebati našu potporu, mi ćemo biti ovdje kako bismo vam i pružili. Hvala. Hvala, gospodin Javier Nart. Zaista duboko poštujem agenciju. Znate, istovremeno me i ona zaista jako frustrira i vjerujem da je to nešto što frustrira i vas. Naime, ovo što predlažete je zaista logično i svakako je neizbježno. Međutim, kakve su reakcije koje smo dobili? Dobivamo političke odgovore, e, zapravo odgovore iz gospodarskog sektora, svaka zemlja ima vlastitu oružanu politiku, vlastiti sustav istraživanja i razvoja, vlastiti marketinški sustav, vlastita politička stajališta. Imamo državu članicu, Ujedinjenu kraljevinu, koja koja zapravo ismijava osam postignutih sporazuma kada govorimo o prodaji oružja. Dakle, radi se zapravo o zemlji koja krši ljudska prava ne samo e, u vlastitoj zemlji, već isto tako pomaže kršenju ljudskih prava recimo u Jemenu. Svaki mladi časnik zna da se rat dobija logistikom, to je ključna stavka, a kada to pomnožite sa sto i nešto sustava, dobijete zapravo nešto što je potpuno smiješno. Što se tiče vojne opasnosti od strane Rusije, mislim da to zapravo ne postoji, ali s druge strane na Bliskom istoku imamo sukob pred vlastitim vratima, a s druge strane postoji čitav niz sukoba koji imaju učenak na naše unutarnje poslove. E, to je nešto što je dovelo zapravo do toga da se europske države članice probude i shvate da nam je potrebna interoperabilnost kada se primjerice radi o zrakoplovstvu u Europskoj uniji što trenutačno nemamo, gdje još uvijek dakle svaka država članica radi samostalno. Dakle, imamo sjajne želje, ali osim tih želja koje imamo, što možemo zaista praktično očekivati u sljedeće tri do četiri godine? Što će se učiniti da agencija postane uistinu u potpunosti funkcionalnom, a ne samo neki ured koji proizvodi dokumentaciju i preporuke koje su sjajne, ali realno nisu funkcionalne u operativnom smislu? Hvala. Ako nema drugih pitanja, ja bih također željela postaviti jedno. Moram reći da se pitam postoji li cjelovita percepcija, odnosno razumijevanje sadržaja cijele koncepcije, primjerice PESCO-a u državama članicama. Kada govorimo o tome, još uvijek se zapravo vraćamo na osnovno pitanje, a to je zajednička percepcija prijetnje. Gospodin Nart govorio je o tome da ne vjeruje da postoji stvarna prijetnja, vojna prijetnja od strane Rusije i mislim da je to nešto što zapravo dokazuje moje dvojbe. Ja se naravno slažem sa gledištem gospodina Narta vezano uz to da postoje određene prijetnje koje dolaze s Bliskoga istoka, ali smatram također da svakako postoji prijetnja i izazov s istoka. I mislim da bismo to trebali uzeti u obzir. Jednako kao i ostale prijetnje. Gospodine Domek, spomenuli ste da se ministri trebaju okupiti vezano uz dugoročnu reviziju Europske obrambene agencije u proljeće 2019. godine, ako se ne varam. A u međuvremenu, to je dakle još dosta vremena, postoje čitavi niz sastanaka u različitim formatima, pa se pitam ne bi li zapravo trebala postojati nekakva ranija procjena razvoja događaja. Nadam se barem da je tome tako. Nadam se da je to zapravo samo jedan vremenski okvir koji eh, daje mogućnost za formalnu, okvirnu i recimo to tako presudnu, odlučnu eh, procjenu. također moram reći da kada se radi o Srbiji i razvoju događaja u Srbiji, e, to je tema kojom se moramo pozabaviti. Moram priznati da me sigurnost na području Balkana dosta brine, da nas sve brine. Mislim da je izuzetno važno da tamo budemo prisutni, ali još uvijek se sjećam obuhvata i e, dubine suradnje Srbije sa zemljama poput e, Rusije. E, to naglašavamo u našem izvješću. Postoje primjerice E, neka dobra izvješća, primjerice Mekalisterovo izvješće o Srbiji gdje spominjemo određene dvojbe koje imamo vezano uz Srbiju, politiku Srbije i posebice angažman, odnosno vojnu suradnju sa Rusijom, Bjelorusijom i e, sudjelovanjem u zajedničkim vojnim vježbama. E, željela bih stoga čuti vaša gledišta vezano uz tu dubinu odnosno obuhvatnost suradnje Srbije u tom sektoru sa ovim spomenutim zemljama. Hvala gospodine McDowell, dajem vam riječ. Gospodine Domek, dajem vam riječ. Hvala vam lijepa na svim ovim pitanjima. Kao prvo, da e, se osvanem na PESCO to je spomenula i gospođa predsjediteljica, ali isto tako i gospodin Geller. Dakle, govorite o nekakvoj osnovnoj percepciji. Mislim da je PESCO instrument kojim se pokušava dovesti do veće koherentnosti u obrambenom planiranju u državama članicama. Pod tim podrazumijevam da popis obveza i kriterija oko kojih se one trebaju složiti predstavlja nešto što bi nam trebalo omogućiti e, višu razinu e, obvezujućih preuzetih obveza od strane onih država članica koje žele biti sastavnim dijelom PESCO-a. Istovremeno, projekti koji će proizaći iz PESCO-a nisu nužno najvažniji dio PESCO-a. Najvažniji dio PESCO-a su obveze koje će države članice koje ulaze u PESCO preuzeti u e, srednjem roku i koje će biti uključene u njihove obrambene planove. Dakle, to s političkog, operativnog i industrijskog gledišta treba biti koherentno. Kao što znate, u ovoj fazi već smo obavili e, razgovore na radionicama sa državama članicama koji se tiču kriterija. Početkom sljedećeg mjeseca E, također ćemo govoriti o sustavu upravljanja koji treba uspostaviti, a kasnije u listopadu će se govoriti o projektima koje su države članice predložile. Za sad ih ima 36, možda će ih biti i više. No, kao što sam rekao, Sada se moramo više usredotočiti na to na koji način će upravljanje i kriteriji izgledati. To je trenutačno važnije od samih projekata koji proizlaze iz Peskoa. a Vjerojatno ćemo vidjeti još projekata u budućnosti. Pogledamo li kako izgleda kalendar, odnosno vremenski okviri koje je dalo Europsko vijeće. Do kraja godine, odnosno početkom sljedeće godine, očekuje se odluka vijeća vezana uz PESCO. U budućnosti kad će vjerojatno pomoći da se prepoznaju drugi projekti koje vrijedi razmotriti u okvirima PESCO-a. Dakle, e, toliko što se tiče PESCO-a. Ideja koja se spominje u većem broju izvješća, a posljednji put u izvješću za ožujak vezano uz financiranje EDE iz europskog proračuna, Nešto je o čemu se razgovaralo tijekom dugoročne revizije na ministarskoj razini. Postoji interes da se e, dalje radi na toj ideji, tako dugo dok to ne potkopava međuvladinu narav agencije i e, obrambenih pitanja. Nastavit ćemo s raspravama o toj temi ruku pod ruku s provedbom dugoročne revizije, a isto tako vrlo je važno da e, razmotrimo sljedeći višegodišnji financijski okvir, da vidimo postoji li i koja mogućnost da Europski parlament u toj odluci posveti poglavlje administrativnom, administrativnim i operativnim troškovima. To je nešto što je povezano sa vašim pitanjem, gospođo predsjedateljice, vezano uz to što će se dogoditi do proljeća 2019. godine. Razlog zbog kojeg je odabrano proljeće 2019. jest to što naš statut i odluka vijeća treba biti, trebaju biti revidirani 2019. godine. Sljedeće godine imamo čitav niz značajki koje su bitne i koje bi mogle utjecati na E, ono što agencija treba učiniti. Pogledajmo samo primjerice PESCO ili CARD gdje zapravo agencija preuzima mnogo veći e, veće radno opterećenje u smislu obrambenog planiranja nego što je to ranije bio slučaj. Također, e, mi nismo ti koji biramo sami biramo e, kalendarske rokove. E, radi se naravno i o interakciji sa trećim stranama. Do proljeća 2019. godine imat ćemo naravno sastanke sa ministrima obrane i bavit ćemo ostalim zainteresiranim stranama i bavit ćemo s ovim pitanjima. E, u jesen sljedeće godine imat ćemo jasniju ideju kad budemo krenuli s pripremama materijala za reviziju na ministarskoj razini do koje treba doći u proljeće. Već sljedeće godine će se promijeniti način na koji je organiziran upravljački odbor, način na koji ćemo nastojati koristiti e, glasanje kvalificiranom većinom, nešto je što će se također promijeniti i imat će presudniju ulogu i slično. Kad govorimo o kardu, kao što je rekao e, gospodin Geller, sad smo na samim počecima, krenut ćemo sa bilateralnim savjetovanjem sa državama članicama kako bismo na taj način dobili informacije koje su nam potrebne i koje će omogućiti da napravimo analizu, e, rezultate koje ćemo na kraju podijeliti sa svima vama. Informacije koje će države članice podijeliti s nama neće biti nužno podijeljene u tom formatu sa ostalim državama članicama. Moram priznati da države članice, kako sada stvari stoje, iako to možda ne vrijedi za sve, većinom jesu dovoljno otvorene da nam daju informacije koje su potrebne. To su barem prvi dojmovi. Ja inzistiram na činjenici da kada se primjerice radi o e, informacijama da se one mogu zapravo podastati putem EU upitnika vezanog uz vojna pitanja, ali isto tako e, radi se i o infarcijama koje E, se primjerice daju drugim partnerima kao što je primjerice NATO, pa se zapravo te informacije daju i nama ili e, se poziva nas na sastanke e, koji se održavaju sa drugim partnerima. Sve će to naravno u konačnici ovisiti o razini transparentnosti na koju države članice pristaju. Što se tiče e, pilot projekata, o tome ćemo više govoriti pod sljedećom točkom dnevnog reda. Jedna važna točka na koju se želimo svrnuti je pitanje povjerenja koju je spomenuo gospodin Pasko i tu se u potpunosti slažem. Svi ovi instrumenti funkcionirat će jedino i isključivo ako ih prati povjerenje. Niti novac e, neće zapravo ostaviti nikakvog traga ako e, nema povjerenja i ako države članice nisu spremne preuzeti e, višu razinu e, obveza, obuhvatnije obveze u sklopu PESCO-a. Kao što je rekao gospodin Nart, što očekujemo da će se u stvarnosti dogoditi? Ne bih rekao da je sve ono što smo napravili do sada nešto što je samo u domeni retorike. ali to je definitivno e, manje od onoga što zaista možemo e, učiniti. Zajedničkom nabavom smo zapravo odradili nekih 40% onoga što bismo mogli u prva dva mjeseca, vrlo malo u trećem, a gotovo ništa u posljednjem. Ako zaista želimo to odraditi kako treba, mislim da je to onda nešto što će itekako ovisiti o rezultatima ostalih aktivnosti. Ono što mi se čini važnim u ovom krugu je da kao prvo imamo sredstva iz Europske unije, međutim to nije dovoljno da bi se stvari pokrenule u pravome smjeru, već je također potrebno da šefovi država i vlada na najvišoj razini daju poticaj koji će omogućiti da Europa ostane relevantna na globalnoj razini, a nemamo na raspolaganju pretjerano puno godina da to učinimo, posebice ako želimo da to e, prati i snažni momentum koji dolazi zapravo iz industrijskog sektora. Dakle, nemamo puno vremena na raspolaganju da se učinimo relevantnima. Mislim da je PESCO zapravo prekretnica vezano uz organizaciju obrane u Europskoj uniji, a da se kad uzima za ozbiljno. Ono što se događalo, u prošlosti, primjerice sa planom razvoja sposobnosti, nije da smo se mi zapravo toga prihvatili na pogrešan način, nego se radi o tome da države članice nisu taj plan uzele u obzir prilikom razrede nacionalnih obrambenih planova. Primjerice, NATO Defense Planning Process, dakle proces obrambenog planiranja u NATO-u je nešto što postoji mnogo duže. Ali razlog eh, zbog čega primjerice neke od tih točaka nisu primijenjene u praksi je taj što ih države članice nisu uzele u obzir u svojem obrambenom planiranju. I zaključno, kada govorimo o odnosu sa Republikom Srbijom, kao što znate, mi smo potpisali 2012. godine jedan sporazum o administrativnoj suradnji, kao što sam rekao tijekom svojeg izlaganja. Ako imamo takav administrativni sporazum, on nije nekakva prazna čahura i on je tu samo zbog jedne svrhe, a to je razvoj sposobnosti ili kapaciteta države članice, što pak može ići u prilog onim e, državama koje daju svoj doprinos zajedničkoj obrambenoj i sigurnosnoj politici. Za svaku aktivnost a trebalo je neko vrijeme da se Srbija zaista aktivno uključi. dvije tisuće godine primjerice nije bilo gotovo nikakvih aktivnosti vezano uz aktivnosti agencije niti radnje, to je bilo prazno slovo na papiru ali u određenim pojedinačnim slučajevima kad države članice smatraju da e, postoji element dodane vrijednosti, to se može iskoristiti. Dakle, radi se o sporazumu koji je prvenstveno usmjeren na praktični dio. Primjerice, e, projekti e, koji su namijenjeni suzbijanju korištenja eksplozivnih naprava domaće proizvodnje u borbi protiv terorizma i tako dalje mislim da zapravo nema rizika da stvari krenu u pogrešnom smjeru. E, taj administrativni aranžman jest, kao što sam u više navrata naglasio, platforma koja omogućuje veću produktivnost i veću razinu povjerenja. To je zapravo neka vrsta burze. Želite da država članica um, kupuje na toj burzi, onda joj morate osnažiti povjerenje. Daću jedan primjer kojim bih zapravo ilustrirao ovo čemu govorim. Norveška primjerica koja ima e, najstariji takav aranžman s nama, sedma je po redu država vezano uz broj projekata i doprinosa e, u okviru ovog programa Europskoj uniji. To pokazuje da potencijal postoji, ali e, mora se graditi od slučaja do slučaja. Um, with uh, these remarks... Evo, uz ove e, zaključne primjedbe gospodina Orhe Domeka zaključujemo ovu točku dnevnog reda. No, molim vas, ostanite ovdje zbog toga što ćemo nastaviti raspravljati o drugim projektima koji se odnose na obranu i e, sudjelovanje EDA agencije u svemu tome i e, sada ćemo proširiti ovu raspravu. Pozdravljamo gospodina Aleksisa iz Europske komisije, e, glavne uprave GROW. Colleagues, Kolege, dame i gospodo. Tema je provedba pripremnih aktivnosti vezano za istraživanje na planu obrane i članovi SEDA su pokrenuli tu inicijativu i to je sad već zaista jako lijepo se razvilo. I evo još jednom pozdravljam gospodina Jorge Domeka glavnog eh, direktora Europske agencije za obranu, a pozdravljam i gospodina Alana Aleksisa, koji je šef eh, odjela za eh, obrambenu, aeronautičku i pomorsku industriju u glavnoj upravi GROW u Europskoj komisiji. Gospodine Domek, gospodine Aleksis, imate riječ. Hvala gospođo predsjedavajuća. Kao što znate, ovaj pilot projekti i pripremne aktivnosti na planu istraživanja u obrani PADR e, imaju svrhu da utru put e, jednom u potpunosti razvijenom europskom programu za istraživanje na planu obrane u okviru sljedećeg e, VFO-a. Ja ću e, zaključiti ovu moju kratko izlaganje s nekim primjedbama vezano za moguću budućnost DRP-a. Ali prvo e, nešto o samom pilot projektu. Dakle, ovaj e, pilot projekt je promicao Europski parlament uz proračunska sredstva u iznosu od 1,4 milijuna eura je već lijepo uznapredovao i Imamo tri aktivnosti koje su u toku, imamo samo mala kašnjenja od 1 do 3 mjeseca i dvije od ovih aktivnosti bi trebale biti zaključene do početka sljedeće godine najkasnije, a treća do kraja 2018. Ove pripremne aktivnosti e, bi trebale imati proračun od 90 milijuna eura. Radi se dakle o puno većem e, poduhvatu i kao što znate to će e, trajati tri, tokom tri radna, programa rada, ali same aktivnosti će dosta dulje im biti potrebno da budu privedene kraju. Za 2017. odobreno 25 milijuna, za 2018. 40 milijuna je zatraženo i 25 milijuna za 2019. Dakle, ukupan, ukupna sredstva 90 milijuna eura će nam omogućiti da testiramo različite instrumente, teme, područje istraživanja, i na taj način ćemo poboljšati naše razumijevanja toga kako bi u budućnosti trebao izgledati taj EDRP da bi bio produktivan. Naravno, Eventualno smanjenje tih proračunskih sredstava će smanjiti našu mogućnost da zaista istražimo ta razna rješenja i mogo bi imati reperkusije po budućnosti EDRP-a. U ovom prvom programu rada e, PADR će financirati aktivnosti iz tri e, područja. To su E, tehnološki demonstrator za poboljšanu svjesnost e, o situaciji u pomorskom okolišu, zaštita snaga uz te vojničke sustave koji nadilaze postojeće programe i studiju za e, strateške tehnološke prognoze. I, dakle, početkom listopada će isteći e, krajnji rok za ovu glavnu temu, a to je tehnološki demonstrator. I sada EDA e e, osniva jedan odbor za evaluaciju u kojem će biti i ljudi iz drugih organizacija Europske unije, najvjerojatnije komisije, kako bi se također ocijenili svi ti prijedlozi a tu su naravno i naši stručnjaci koji će nam u tome pomoći. Dakle, do kraja ove godine i u najgorem slučaju do siječnja 2018. namjeravamo potpisati sporazume o bespovratnim sredstvima i nakon toga, nakon odobrenja, usvajanja proračuna za 2018. od strane Europskog parlamenta ćemo eh, sazvati novi natječaj i imamo isti takav eh, kalendar za treću i za treći i konačan dio tih natječaja koji bi trebali biti objavljeni u prvom kvartalu 2019. Dakle, mi zaista eh, smo eh, u toku sve ide kako treba na oba plana, dakle PP i PA, ali evo sada nešto vezano za prioritiziranje različitih opcija koje se odnose na ove teme istraživanja i e, tu imamo također i ulogu naše agencije koja e, malo dalje u tom procesu stupa na scenu i ona je zapravo taj središnji operater za sve aktivnosti koje se financiraju iz Europske unije. I praktična provedba e, i PP i PA, kao što sam rekao, ide po planu i prošlog rujna imamo, smo, osnovali odjel za pripremne aktivnosti, dakle PA, koja će od sljedećeg siječnja već imati pet e, zaposlenika, dva se financiraju sporazumom o delegaciji PA. Kao što znate, EDA upravlja bespovratnim sredstvima, tako da sada imamo i novu informatičku tehnologiju koja će se koristiti i za budući EDRP. Dakle, mogu reći da EDA, to je moj prvi zaključak, zaista uspješno igra tu svoju ulogu i u provedbi i kao te, kao te agencije koja stupa tek kasnije na scenu i kod PP i kod PA. I druga primjedba je da e, za PA i za budući EDRP uloge različitih aktera se trebaju jasno definirati. Evo sad ću objasniti. Komitologija će se primjenjivati i Ovlasti za donošenje odluka će imati komisija i relevantni odbor, programski odbor. Ali sporazum o delegaciji za e, pilotske, pilot projekte između EDA i komisije također predviđa da agencija ima ulogu u samoj provedbi i u kasnijoj fazi i PP je pokazao da ovaj institucionalni sporazum je zaista produktivan i EDA zaista može se pobrinuti za primjenu ovih istraživačkih programa i može reagirati na e, sve prioritete i pobrinuti se e, da to bude u skladu sa potrebama država članica i da također bude u skladu sa obrambenim potrebama i procesom planiranja obrana nato Komisija može imati ulogu da donosi odluke kod konačnog odabira tema. Tako da mislim da bi zaista bilo racionalno da se e, prizna ta uloga EDA u tom svojstvu, u PA, je zato što bi to doprinjelo dobroj jasnoj raspodjeli e, rada i pridonjelo ukupnom uspjehu ovog poduhvata i također dalo plan za razvoj EDRP-a u budućnosti. Još jedna stvar koju hoću naglasiti. EDRP će imati politički legitimitet samo ako će voditi taj razvoj i kasnije proizvodnju e, stvarnih programa za poboljšanje vojnog kapaciteta država članica koje će to koristiti. EDRP, baš kao i Europski obrambeni fond, ne smije i ne smije se smatrati, ne smije se gledati kao e, jedna subvencija za obrambenu industriju. On samo mora dati te kapacitete koji će dati jednu europsku dodanu vrijednost koju države članice same ne mogu i tako će doprinijeti sigurnosti naših građana. I zato je važno da EDA daje svoj doprinos ovoj dimenziji u kasnijoj fazi EDRP-a, jer mi možemo koristiti naša iskustva, stručna znanja i ove instrumente koje imamo u okviru karda, ključnih strateških aktivnosti i tako dalje. I jedan Istraživački program koji će u potpunosti iskoristiti sve te instrumente će dati rezultate koji su nam potrebni, a kojih u ovom momentu nema na europskoj razini. EDA je također glavni kandidat za provedbenu ulogu, zato što može doprinijeti svoj pozitivan, pozitivna iskustva e, iz PPA, PA i također opipljive rezultate projekata iz istraživanja i razvoja tehnologije sa svojim stručnicima unutar agencije. I također treba tu napomenuti da ukupna vrijednost ovih ad hoc istraživačkih i tehnoloških projekata unutar EDA od samog početka vrijedi otprilike milijardu eura. I kao što sam već rekao, mi sada podržavamo nekih sto e, takvih projekata i konačno ova e, uloga e, koja će u najboljem, na najbolji način iskoristiti rezultate svih tih projekata u kontekstu EDRP-a će također biti predviđena i zapravo prihvaćanje e, svih tih rezultata od strane država članica će biti zapravo mjera uspjeha. I EDA e ili e, ovi projekti koji će slijediti unutar capability window ili kroz ove druge projekte su veoma važni zato što će transformirati istraživanje. I evo, sada mogu samo reći da zaista mislim da i PP i PA su veoma važni instrumenti za testiranje potencijalnih rješenja u svjetlu budućeg EDRP-a. I EDA zaista može tu imati važnu ulogu i u provedbi jednog e, istraživačkog programa koji se financira od Europske unije. I to treba priznati. I također mogu reći da e, agencija, ako je potrebno, može zaista dati svoj doprinos posebno prilagođen budućem EDRP-u i e, kao što je rečeno u LTR-u, naša agencija je središnji operater za sve aktivnosti povezane sa obranom koje se financiraju od strane Europske unije, posebno provedba budućeg e, europskog programa za e, obrambeno istraživanje i primjerice e, imamo taj e, prijedlog za uspostavu e, Europske agencije za za istraživanje u obranu koje bi naprosto duplicirali ono što EDA već radi od 2004. Tako da bi bilo E, bilo bi zaista razumnije i sa ekonomskog i sa stanovišta učinkovitosti da iskoristimo potencijal agencije. Hvala gospodine Domaka. Sada dajem riječ e, Alanu Aleksisu iz Europske komisije glavne uprave EGRO. Hvala gospođo predsjedateljice. Hvala što ste nam dali priliku da se osvrnemo na provedbu pripremnih aktivnosti pilot projekta. Ako dozvolite u uvodnom dijelu, želio bih spomenuti jednu stvar koja bi mogla biti politički zanimljiva, to je da zapravo dam kontekst u koji moramo smjestiti ove aktivnosti. Kao što znate, komisija je zapravo um, predložila Europski obrambeni fond i Europski obrambeni akcijski plan. Cilj toga fonda jest e, ne se samo usredotočiti na istraživački aspekt ili samo na razvojni aspekt, već na globalni lanac. Imajući na umu da krajnji cilj nije istraživati, već imati kapacitete. Upravo zato bavimo se zapravo globalnim e, lancem, tako što s jedne strane financiramo istraživanje, a zatim e, na drugoj stepenici financiramo razvoj i E, promatrajući opcije nastojimo zapravo razviti proizvodnju globalnog kapaciteta. Ako zaboravimo taj globalni lanac, onda jednostavno nam izmiče politički cilj koji je bio glavni razlog za razvoj kapaciteta. Što se tiče e, obrambenog dijela, mi smo zapravo predložili dva okvira. Jedan se tiče istraživanja, drugi se tiče kapacitete. Kao što znate, vezano uz ovaj drugi okvir, e, komisija zapravo daje prijedlog vezano uz uredbu koja se tiče razvoja i to je nešto što se zapravo trenutačno nalazi na razmatranju i u komisiji i u parlamentu. Što se tiče istraživanja, imamo pilot projekt, imamo pripremne aktivnosti, a vrlo skoro imat ćemo također i budući program za razdoblje do 2021. Što se tiče pilot projekta, vrlo kratko. Tri su teme već ovdje spomenute. Kao prvo, vrlo je važno imati na umu da usprkos prilično ograničenom proračunu, koji je zapravo manje od milijun i pol eura, uspjeli smo ostvariti jako veliki uspjeh kod poduzeća, dobili smo 21 prijedlog, stoga postoji zaista izraženi interes u industriji za ovo pitanje. Osim toga, važno je naglasiti da su dobivani prijedlozi kvalitetni prijedlozi, E, što je nešto što zaista govori u prilog sektoru. Druga interesantna informacija tiče se konsorcija koji predstavlja 13 pravnih osoba iz osam različitih europskih zemalja Dakle, ne radi se o jednom, dva poduzeća iz jedne, dvije države članice, radi se zaista o jednom impresivnom horizontalnom e, pristupu. Ono što je također zanimljivo je da se radi i o malim i srednjim poduzećima, a isto tako prijavili su se i istraživački instituti i sveučilišta koja su također voljna sudjelovati, što je zaista ohrabrujuće u ovome kontekstu. Što se pak tiče pripremnih aktivnosti, dakle PADR-a, vratimo se na samu srž teme. Dakle, radovi su pokrenuti, prijedlozi će stići, teme su zaista obuhvatne, s obzirom na to da s jedne strane zapravo radim, govorimo o pomorskim temama, s druge strane imamo projekt koji se zapravo tiče e, zaštitne, e, zaštitnih aspekata i vojnih aspekata u visini od 7 milijuna eura kombinacija tema koja zapravo u konačnici ima vrijednost veću od 20 milijuna, nešto je što nam zapravo omogućuje e, da se veći broj konzorcija i veliki broj poduzeća prijave i da aktivno sudjeluju u pripremnim aktivnostima. PADR nije nešto što je namijenjeno svega nekolicini država članica ili nekolicini poduzeća, već se zapravo radi o tome da bismo trebali imati jednu lepezu, e, jedan veliki broj poduzeća koje mogu sudjelovati. Što se tiče suštinskih pitanja, kao što znate, e, trebalo je revidirati pravila e, sudjelovanja kako bismo ih prilagodili specifičnim aspektima obrambenog sektora. Što se pak e, tiče najvećeg projekta tražili smo zapravo pet poduzeća iz pet različitih država članica kako bismo imali europsku dimenziju. Za ostale projekte zahtjevi su nešto ograničeniji, traži se tri poduzeća iz tri države članice, različite države članice, ali ta e, suradnička dimenzija, europska dimenzija je zapravo nešto što je od temene važnosti i u samoj srži našeg pristupa. Poduzeća koja mogu sudjelovati su zapravo e, poduzeća iz država članica s izuzetkom Norveške koja je jedan specifični izuzetak i naravno e, Norveška također da bi njih njezna poduzeća mogla sudjelovati mora i financijski sudjelovati u aktivnostima. Što se tiče pravila, ona se zapravo odnose i na nedeseminiranje rezultata. Naime, radi se zapravo o tome da se rezultati zapravo e, moraju diseminirati na određeni način, to ne može biti na isti način kao primjerice u području medicine. radi se dakle o pitanjima e, prenošenja rezultata istraživanja i izvan e, država članica, izvan Europske unije, što nastojimo spriječiti kako se ne bi zapravo događalo da nam informacije cure. Također se radi o vrlo osjetljivom pitanju istraživanja i razvoja o kojem se nadugačko i naširoko raspravljalo na razini Europske unije. Naravno, Europska unija zapravo zadržava mogućnost pristupa rezultatima u slučaju follow-upa ovim programima. Isto tako, e, postoji mogućnost pripreme posebnih izvješća. To su zaista izvješća koja su za širu uporabu svih država članica, ali ne sadrže najpovjerljivije elemente. I naravno, u slučaju follow-upa, o kojima mogu odlučiti određene države članice, te države članice mogle bi također imati koristi od pristupa tim izvješćima za razvoj vlastitih programa. Kao što smo već spomenuli, sada se radi na programima za 2018. koji zapravo kreće od sutra. E, to je vrlo važno jer želimo neke stvari pokrenuti već od početka sljedeće godine. Zatim predlažemo jedan follow-up kako bi e, projekti uistinu mogli dati rezultate. U tom akviru izuzetno je važno spomenuti da se osigura proračun od 40 milijuna kako bi se omogućilo da se nastavi s radovima. Koje su prve informacije koje imamo na raspolaganju? Radi se o vrlo kratkom razdoblju, zato što radimo već svega nekoliko mjeseci, ali usprkos tome mogu se izvući određene pouke. E, teme e, koje E, su u sklopu pripremnih aktivnosti zaista imaju stvarnu dodanu vrijednost u smislu obrane. Ne radi se zapravo o e, tema, te su teme zapravo prvenstveno obrambene naravi. E, o ovim temama razgovaralo se u komitološkom kontekstu. Države članice su bile izuzetno aktivne vezano uz pripremu radnih programa i naravno unutar tog okvira vrlo važnu ulogu u smislu stručnog savjeta ima i EDA, ali e, radi se zaista o tome da se postupak komitologije u potpunosti poštuje, e, što je nešto što zapravo omogućuje i da Europski parlament ima potpunu kontrolu nad onime što se događa. Konstatirali smo da su modaliteti upravljanja nešto što treba prilagoditi specifičnom obrambenom sektoru, a pritom naravno se mogu unijeti i poboljšanja, e, dorade i tako dalje za programe nakon 2021. Poduzeća su vrlo aktivna. Na svim sastancima na kojima smo bili e, možemo vidjeti da postoji interes poduzeća koji žele aktivno sudjelovati. E, vidimo interes konzorcija. Mi smatramo da u ovoj fazi pripremne aktivnosti možemo reći da pilot projekti e, jesu uspješni, a pouke koje eventualno možemo izvući iz pripremih aktivnosti izuzetno su važne za razdoblje e, od 2021. Međutim, mislim da je još prerano da definitivno donosimo zaključke. Evo, gospođo predsjedateljice, toliko vezano uz ovu temu. I like to thank... Želim zahvaliti e, našim govornicima. I sada počinjemo sa pitanjima i odgovorima. Gospodin Galer, prvo pitanje. E, hvala lijepa. Htio bih se nadovezati na posljednju točku. Imamo ove različite stadije, e, pilot projekt, pripremno djelovanje. E, to ima logički slijed. E, e, to bi bilo moje pitanje. E, možemo li već za pripremne akcije koristiti lekcije iz pilot projekta? U svjetlu pripremnih mjera koje se sada provode, imamo li tu već neko oblikovanje glavnog programa? Imamo li indikacije u kojem smjeru bi to moglo ići? Imali smo ovu skupinu stručnjaka za obrambene sposobnosti. E, gdje tu stojimo u u, s tim u vezi? Ovo, ove pouke koje smo izvukli to se može i proširiti na provedbu našeg programa za razvoj europske obrambene industrije. Imamo li već kakovih iskustava? E, e, imam dojam da je sve to još prerano. Ali jesmo li što naučili? kako to ide praktično kad komisija surađuje sa EDOM ili e, kako države članice jesu li one već pokazale neki apetit da dalje surađuju i idu dalje s tim projektima. Hvala. Hvala e, kolege i kolegice. Ne želim baš e, vas e, više gurati, tjerati e, da se javljate za riječ, tako da evo samo ću vas zamoliti da dignete ruku, gospodin Paško. Pa, znate, ovo je zapravo kraj početka i hoću samo vas zamoliti da na osnovu vašeg dosadašnjeg iskustva nam kažete koliko tih projekata su zapravo samo neki e, pokusni baloni, a u kojoj mjeri oni zaista predstavljaju reakciju na stvarne e, sigurnosne potrebe. Možete li nam dakle to e, procijeniti na osnovu ovog iskustva do sad? Hvala, gospođo Balero. dva vrlo kratka pitanja. Jedno se odnosi na to jeste li pronašli rješenje za prava intelektualnog vlasništva. Znam da je to bio problem. I još jedno pitanje koje se također odnosi na istraživanje. Hoće li istraživanje također obuhvaćati i e, sustave autonomne, autonomne sustave naoružanja e, sada u bliskoj budućnosti ili možda dugoročnije? Hvala. Budući da nema drugih pitanja, evo sada ću dati riječ našim izlagačima istim poredkom i možda ćemo imati i drugi krug pitanja ako budete imali neka dodatna pitanja. Gospodin Domek, izvolite. Hvala. Da, dakle, gospodin eh, Aleksis može odgovoriti vezano za ove eh, grupe, ali što se tiče ovih lekcija koje možemo izvući, ja sam već neke stvari naglasio u mojem izlaganju. Prvo je da e, sredstva Europske unije zaista imaju stimulativnu vrijednost e, jer mogu potaknuti suradnju između država članica i industrije i to treba iskoristiti. No samo, to je samo jedna strana jednadžbe. Druga strana i tu se vraćam na ovo što ste vi rekli gospodine Pasko, dakle da li mi zaista e, sada reagiramo na potrebe što se tiče kapaciteta i sposobnosti. To je upravo važan dio svega toga i to možemo osigurati samo ako i dalje budemo razvijali ovaj naš e, prozor za sposobnosti, odnosno kapacitete i za istraživanje uz pravu suradnju. E, komitologiju nitko ne dovodi u pitanje, ali pitanje je taj input u program rada, ako pogledam teme koje su izabrane za ovaj, e, ovu prvu godinu, one zaista predstavljaju reakciju na onu prvu, na onaj prvi prioritet koji je iznesen u konsolidiranom e, planu koji su države članice dale agencije u odgovoru na pitanje. Dakle, što se tiče e, te mreže stručnih znanja, i to svih tih kapaciteta koji postoje u agenciji, mislim da je to zaista logično i treba o tome razgovarati sa državama članicama i onda donijeti pravu odluku. Ako to ne učinimo na taj način, nećemo zajamčiti to da proizvod tog e, prozora i prozora za razvoj e, kapaciteta, da će zaista dovesti do tih e, programa za nabavu i e, razvoj kapaciteta u obrani. Jer, e, ne želimo trošiti na, na takav neodgovarajući način novce poreznih obveza i moramo također se pobrinuti da poboljšamo razinu sigurnosti i obrane naših građana. I mislim da je to zaista važna stvar i da zaista što se tiče ovih e, specifičnosti e, koje je spomenuo gospodin Aleksis, to je veoma važno, sada tu ulazimo na jedno područje gdje istraživanje nosi sa sobom određene konotacije. Primjerice, u budućem e, europskom programu za istraživanje na planu obrane možda trebamo također razmisliti o planu za diseminaciju, distribuciju rezultata. To mora biti možda malo E, striktnije. No, to su neke stvari koje ćemo morati riješiti kasnije, no evo samo sam htio naglasiti koje su važne stvari, pouke koje moramo izvučiti. Što se tiče ovog pitanja, gospođe Balero, da, e, to jeste dio našeg pilot projekta u okviru ove tri teme, odnosno tri aktivnosti. Dakle, dvije su povezane sa razvojem autonomnih sustava naoružanja i za 2018. jedan već imamo demonstratora i to je povezano sa autonomnim sustavima. A što se tiče EPR-a, to ću također zamoliti gospodina Aleksisa sada odgovori. Gospodine Aleksis, izvolite, imate riječ. Mogu ja. Hvala lijepa. Što se tiče e, preliminarnog obavštavanja, e, e, razdobre za razmišljanje je kratko. Što je ovdje važno jeste da se podsjetimo da nije e, e, nam cilj da zamijenimo države članice u financiranju istraživanja. To je odgovornost država članica na području obrane. Ali trebamo imati i dodatnu vrijednost zajednice. E, pouke koje možemo povući e, jeste što je dodana vrijednost. Naša akcija je koherentna sa onim što su definirale države članice na europskom razini i eventualno na regionalnoj razini, ali to mora biti e, sve koherentno. Već sam rekao da države imaju svoju nadležnost i sve mora biti s time sukladno. I tu treba uzeti u obzir PESCO, kao što znate, to je razlog zbog toga je naš razvojni program e, dao bonus PESCO jer je to koherentno. Druga lekcija koju možemo izvući jeste da moramo razlikovati kad e, insistiramo na suradnji. E, suradnja u obrani nije laka. E, mislim da jedan od načina poticanja suradnje jeste financijska podrška te suradnje. To vidimo u pilot projektu i u pripremnoj akciji. Treće, to može funkcionirati samo ako E, svi sudjeluju, to znači države članice, industrija e, moraju biti usko povezani. To je projekt zajednice, pa stoga insistiramo na e, poštivanju komitologije. Malo sam suzdržan na međuvladinoj razini Međutim, e, uloga država članica je uključna u slučaju komitologije za e, pripremu e, za pripremnu fazu. Tu smo u, domeni zajednice, a ne u međuvladinoj domeni. Evo, smatram da projekt odgovara u potpunosti prioritetima. I to iz jednostavnog razloga. Mi smo dugo raspravljali e, s državama članicama u našem odboru. Svaka država članica je došla sa svojim prijedlozima Rasprava je koji puta bila teška jer su svi branili svoja stajališta, ali mislim da nam je to dozvolilo da sada imamo prioritete koji odgovaraju europskim potrebama. E, e, IPR je također e, vrlo teška tema E, imamo situaciju u kojoj poduzeća imaju bilateralne odnose sa ministarstvima obrane, a sada komisija e, djeluje drugačije. Ravnoteža koja je uspostavljena je sljedeća. E, sudionici u konzorciju u istraživanju su vlasnici autorskih prava ali e, e, Unija mora imati pristup rezultatima za e, potrebe razvoja. Nećemo istraživati dva puta istu stvar. Moramo imati pristup dobivenim rezultatima. Države članice imaju pristup izvješću, posebnom izvješću koji rezimira esencijalne rezultate. Ne idemo u povjerljive podatke još jednom, ako jedna skupina država članica želi preuzeti ovaj projekt i slijediti i da, e, taj projekt u suradnji s industrijom, o, ta skupina mora besplatno imati pristup tim pravima. Inače ćemo biti u situaciji u kojem će države članice i e, Europska unija plaćati dva puta za istu stvar. Hvala gospodine Aleksis kolege. Mislim da je ova, ovo izlaganje, ova izlaganja su bili, bila dosta dugačka, znači radilo se o dugoročnim planovima EDA i provedbi ovih pripremnih aktivnosti vezano za istraživanje na planu obrane. Želim zahvaliti našim uvaženim izlagačima i sigurna sam da obje ove teme će stalno biti e, na umu svih e, nas e, u SEDEU i to barem sljedeći semestar, a vjerojatno i dulje. Tako da e, zahvaljujem vam se na vašoj nazočnosti ovdje i sada odmah prelazimo na sljedeću točku našeg dnevnog reda nakon dvije minute. Colleagues, please be seated. I like to remind Kolege, molim vas da zauzmete svoje mjesta. E, moram vas podsjetiti da zaista do kraja podneva imamo dosta e, naporan dnevni e, red i imamo također sastanak prošljenog sastava kolegija nakon ovog sastanka, tako da ću vas zamoliti da odmah prijeđemo dalje. Kao što je ukazano u e, dnevnom redu za naš sastanak. Počinjemo sa pripremljenim radovima na cijelom nizu tema za našu zajedničku e, misiju. E, idemo u SAD i u zapovjedništvo NATO za transformaciju u Norfolku i jedna od važnih tema koju ćemo tamo morati obraditi jest e, sigurnosna situacija na Bliskom istoku. Danas e, ćemo e, čuti gledišta SAD-a i Izraela i obećala sam da ćemo moći imati jednu otvorenu raspravu i također smo se nadali da ćemo uspjeti pozvati nekoga iz e, službe za vanjsko djelovanje i također e, neke od stručnjaka koji su ovdje u e, Briselu i prije odlaska u SAD, no nažalost došlo je do određenih promjena unutar službe za vanjsko djelovanje i unatoč nastojanjima tajništva nismo uspjeli podržati taj format. Ali evo, ipak ćete imati sada priliku čuti dva izuzetna stručnjaka. Prvi je gospodin e, Ruel Mark Gerecht, e, koji je e, viši istraživač na pri fondaciji za obranu demokracije u SAD-u. A naš drugi govornik je gospodin Josip ser Viši istraživač eh, pri eh, Centru za javne poslove iz Jeruzalema, a on je prije bio generalni direktor u Ministarstvu za strateške poslove Izraela. Dakle, e, dragi kolege, tema je veoma interesantna, vrlo aktualna, kao što je i napomenuto tokom jedne od naših prethodnih rasprava, tako da evo sada ću dati riječ gospodinu e, Gerehtu, a nakon toga gospodinu Vasaru. Izvolite, imate riječ. Oh, <laughs> okay. I, was, I was going to okay. first wisdom. Da, Okay. Then reverse the order. <laughs> Dakle, izmijenit ćemo poredak. Ja se ispričavam, ja sam pogrešila, tako da prvo ću dati riječ gospodinu Kuper Vaseru. Hvala. Veliko mi je zadovoljstvo i čast da vam se mogu obratiti eh, vezano za ovu jako mm, zanimljivu temu. Imam jednu prezentaciju, samo nekoliko slajdova nastojat ću da se prikažu na ekranu. Prvo ću opisati situaciju na Bliskom istoku općenito. Što se zapravo događa, tko se protiv koga bori. Općenito ono što možemo reći da je tokom nekoliko proteklih e, godina ono što smo zapravo vidjeli jest e, ta jedna podjela u muslimanskom svijetu između dvije škole mišljenja, jedna je pragmatična škola, a druga je radikalna škola. E, pragmatična škola kaže da muslimani trebaju naći svoje mjesto u postojećem svjetskom poredku, dakle uklopiti se u njega i mada im se on ne sviđa, ipak bi trebali pronaći načina da se u njega integriraju. No radikali smatraju da ono što muslimani trebaju činiti nije da samo promijene što je moguće prije svjetski poredak, nego se i pobrinuti da pragmatičari unutar muslimanskog svijeta ne preuzmu vodeću ulogu, zato što zapadna kultura u umu radikala, radikala predstavlja prijetnju islamu i ne smije se tolerirati. Još jedna stvar koja se događa jest da unutar radikalnog dijela islama imamo e, veliku bitku između dvije škole mišljenja. Jedni su radikali koji e, tvrde da se ta promjena svjetskog poretka mora dogoditi sada jer je zapad u ovom momentu tako slab i mm, podriven unutrašnjim borbama i oni kažu krenimo odmah sada u napad i sa e, ovim što imamo možemo dovesti do e, promjene i glavni, naravno njihovo glavno oruđe je terorizam. Tako da oni koriste teror i E, na Bliskom istoku i na zapadu kako bi u ovom času odmah sad promijenili svjetski poredak. I imamo e, drugu skupinu, to su realni radikali, oni kažu da, trebamo promijeniti svjetski poredak čim je to moguće prije, ali zapad, mada slabi iz dana u dan, je još uvijek prejak da bi e, se moglo mogao izmijeniti taj svjetski poredak koji je zasnovan na zapadnim vrijednostima i vrijednostima. Dakle, i trebamo e, iskoristiti to vrijeme e, kako bismo mi ojačali dok zapad slavi, slabi, tako da će se uskoro promijeniti situacija e, i moći ćemo promijeniti svjetski poredak. Dakle, možete vidjeti, ako možete vidjeti, ko je u kojem taboru imamo i šite i sunite. Znači nije toliko važna u kontekstu Bliskog istoka ta podjela između sunita i šita, ona jest važna, ali ipak najvažnija podjela je ona, e, ona razlika između pragmatičara, radikala i unutar radikala realnih i ultraradikala. I to je ono što je važno. Ako pogledate e, zapadni dio ove priče, vidjet ćete da imamo dva pristupa e, ovome što se događa na Bliskom istoku. Imamo realni konzervativni pristup, neću govoriti o ultrakonzervativcima, zato što ultrakonzervativci ne, nisu na vlasti na zapadu, nego realni konzervativci i liberali. Neću govoriti o ultraliberalima, nego samo o liberalima, jer oni također jesu na vlasti na nekim mjestima. I ako pogledamo taj sukob do kojeg dolaze zbog njihovog e, različitog pristupa zbivanjima na Bliskom istoku, vidjet ćemo da gdje realni konzervativci žele uspostaviti bolje odnose sa pragmatičarima. Liberali su e, jako sumnjičavi prema pragmatičarima. Oni misle da oni neće e, biti spremni za suradnju, nego oni radije surađuju sa realnim radikalima. Došlo je do velikih promjena na Bliskom istoku početkom ove godine, zato što SAD, SAD je prešao iz ruku liberala u ruke realnih konzervativaca i to je utjecalo na cijeli Bliski istok. Posjetom predsjednika Trumpa Saudijskoj Arabiji došlo je do e, sukoba između e, pragmatičara i realnih radikala. Vidjeli smo što se dogodilo sa Katarom i to je sada ta glavna, e, glavni sukob kako pristupiti tim različitim skupinama. I prije je administracija uvijek pokazivala otvorenost i želju za suradnjom sa realnim radikalima. Predsjednik Obama je na taj način, to je skroz to, gurao zajednički sveobuhvatni plan aktivnosti vezano za e, Iran i nuklearno oružje. I to je bio veliki poklon koji su liberali dali Irancima koji su trebali biti realni radikali. Ruhani i Zarif, oni su dobili tu nagradu i trebali su se zbog toga boriti sa pragmatičarima i ultraradikalima unutar svoje vlastite zemlje, dakle unutar Irana. Naravno, to nije funkcioniralo, no to je bila svrha, to je bila logika na kojoj počiva dogovor sa Iranom. Ali on je u velikoj mjeri utjecao na cijelu sliku i e, nakon što je došlo do promjene na vlasti u SAD-u vidimo i taj pristup, e, promjenu pristupa tom iranskom sporazumu i sve će sad ovisiti o tome kako će Trump e, razviti svoju politiku vezano za taj dogovor s Iranom. Nešto ću reći, nešto sam htio reći upravo o tome jer imam 15 minuta. Dakle, zašto je taj iranski dogovor tako opasan? Ima puno razloga, no e, većina vas zna koji su to razlozi. Kao prvo, on je napravljen na takav način da ima tu klauzulu gašenja koja garantira Iranu e, da ima taj siguran i legitiman put ka razvoju arsenala nuklearnih e, nuklearnog naružanja bez ikakvog e, ekonomskog e, opravdanja. To je mokri san Irana, jer Iran prije nije mogao preći taj prag, nije mogao premostiti taj jaz između toga da imate obogačenju uran i prvu bombu. Ovaj dogovor daje Iranu e, siguran put ka razvoju cijelog arsenala nuklearnog oružja, barem 20 ili čak i više atomskih e, bombi po prvi puta u 15 godina, 13 godina. Dakle, one su sada u fazi kad se mogu nastaviti razvijati. To je zaista najvažniji aspekt ovog e, dogovora sa iranskog stanovišta. Kao drugo, jako je slab mehanizam nadzora i to Irancima omogućuje da razvijaju elemente svog nuklearnog programa, a za istovremeno se prave da je to samo za civilnu upotrebu. nitko ne zna što se događa, što rade znanstvenici, iranski znanstvenici, što se događa s vojne strane, a najvažniji element su upravo znanstvenici. Oni mogu raditi što, god hoće, nitko ih ne prati. Također se ne prati što Iranci rade izvan Irana. Ako nešto rade sa Sjevernom Korejom ili na primjer u Siriji, nitko ne zna ništa o tome, nitko ne može ništa znati o tome. Dakle, sa takvim e, slabim nadzorom Iranci su u situaciji da mogu mm, gurati svoj nuklearni program i razvijati ga e, unatoč tome što postoji ovaj dogovor. jer e, ništa nije protiv, e, dakle zapravo cijela e, vojna infrastruktura je ostala netaknuta. Onaj objekt u Komu koji je zaista tako bio dobro štićen, ništa, on je netaknut ostao. I svi drugi objekti također. Centrifuge koje su uklonjene e, iz objekata nisu rastavljene, nego su e, dobro čuvane u drugim objektima. Dakle, cijela infrastruktura još uvijek postoji i Iranci mogu jako brzo, ako odluče e, da razvrgnu taj sporazum, mogu nastaviti rad i to iz štićenih objekata. Zašto? Zato što u skladu s ovim sporazumom oni mogu kupiti oružje koje će im omogućiti da se štite primjerice protuzračne sustave od Rusije. U dogovoru nema nikakvih ograničenja što se tiče ovih sustava za ispucavanje tih sustava. Onaj sustav, raketni sustav Koramšar e, je, je zaista dosta dalekometan i može doseći čak neke ciljeve unutar Europske unije. I to je e, nova, nova stvar za Irance, ništa niko ne poduzima. I te rakete se razvijaju e, upravo u svrhu da kao imaju nuklearne bojeve glave, a ne e, konvencionalne bojeve glave. Naravno, nema nikakve uvjetovanosti. Vezano za to što će Iran učiniti E, vezano za neke druge stvari kao što je podrška Irana e, terorizmu ili podrška pobunjenicima u drugim zemljama ili e, poziv da se uništi Izrael i tako dalje. Znači, Izrael, Iranci mogu zaista nastaviti razvijati svoj nuklearni program i uopće ne moraju mijenjati svoju politiku, zato što se od njih to ne zahtjeva. A ono što mi dobivamo od e, ovog e, sporazuma, to je jako ograničeno. Jer mi jako malo dobivamo. Dakle, što su Iranci učinili? Oni su se odrekli e, nekih količina obogaćenog urana, ali oni mogu proizvesti dodatne količine kad god hoće, posebno zato što imaju sve te nove centrifuge i mogu proizvesti upravo one sve količine nadoknaditi koje su, eh, koji su se odrekli. Znači to je zaista smiješno. Posebno zato što eh, ne postoji nikakav, eh, nikakva ograničenja vezano za uran, izotope urana koji se koriste za obogaćivanje. I konačno, po ovom sporazumu, Zapad e, je posve paraliziran što se tiče kritika koje se upućuju Iranu, jer Zapad se boji da ako išta naprave, da će Iranci e, razvrgnuti sporazum. Znači, Iranci mogu napraviti što god hoće, mogu e, zauzeti Siriju, može raditi što hoće u Jemenu, mogu i dalje nastaviti podržavati terorizam, testirati rakete, zato što Zapad će uvijek reći mi ne možemo ništa napraviti jer ako nešto poduzmemo onda će se dovesti u opasnost ovaj sporazum. I Iranci naravno to iskorištavaju i stalno govore pa mi e, radimo sve ono što se od nas zahtjeva u ovom, po ovom sporazumu, dakle šta hoćete od nas. Naravno da, ako pogledate situaciju, očito je da Iran želi da se održi taj fantastičan dogovor, zašto ne bi kad im on daje sve. Jer im garantira arsenal e, nuklearnog oružja za 13 godina i oni realni radikali će pokušati promijeniti svjetski poredak na Bliskom istoku. Ako dotad e, to ne učine, moći će koristiti nuklearno oružje i moći će onda krenuti e, mijenjati svjetski poredak u cijelom svijetu. A u međuvremenu mogu provoditi sve svoje druge planove e, bez ikakvog ometanja. I dakle, reći da Iran se drži e, dogovora nema nikakvog smisla. To nema nikakvog smisla zato što oni koji misle da bi Iranci mogli ne poštivati odredbe ovog sporazuma nije shvatio taj sporazum. Ali što Zapad čini vezano za to? Izrael je u onom taboru realnih konzervativaca o kojem sam govorio u prethodnom slajdu. Mi mislimo da trebamo e, prestati sklapati takve sporazume sa radikalima koji žele promijeniti svjetski poredak, jer mi želimo očuvati svjetski poredak i stabilnost. I jedini način da se to postigne je da se razvrgne taj sporazum ili da se promijeni ako je moguće ga promijeniti. Ali ako nije ga moguće promijeniti, onda bi trebali bismo razvrgnuti taj, taj opasan sporazum koji e, stvara taj osjećaj da je sve odlično, a zapravo svi idemo ka katastrofi i to smo vidjeli jako dobro na primjeru Koreje i trebamo zaista toga biti u velikoj mjeri svjesni. E, što dakle možemo napraviti, kako to učiniti? Ako danas e, se obratimo Irancima dok oni još dakle nemaju nuklearno oružje i zatražimo od njih e, da ponovno razmotre i da se izmijeni taj sporazum, oni će reći ne, ne, to ne dolazi u obzir, ali na kraju će shvatiti da nemaju druge opcije. Što je ujedinjeni zapad u tom kontekstu? U to ćete više moći izvući iz Iranaca u smislu promjena ovog e, sporazuma, dakle one klauzule gašenja i druge elemente dogovora, kao što sam spomenuo. Mm, nadzor. Možda bismo ih mogli natjerati da prihvate e, nadzor u vojnim bazama. Jer s ovim ridikuloznim sporazumom je to nemoguće. Ima puno elemenata koje treba promijeniti jer oni su jako loše po nas i omogućit će Iranu da promijene svjetski poredak što je ono što oni žele. E, SAD e, ne može to učiniti sami i to, ali oni to upravo rade, ali zašto Europska unija e, ne pomogne SAD umjesto da pomaže Iranu da se dokopa nuklearnog arsenala u roku od 13 godina i zaista e, trebamo pitati Europsku uniju koji je njihov stav vezano za to i to je najhitnija stvar u ovom momentu. Hvala. Thank you, Mr. Cooper It was the... Hvala lijepa gospodine Kupel vassar to je bio glas Izrela. A sada ću dati riječ gospodinu Gerehtu. E, hvala lijepa na pozivu. E, ja moram čestitati Josiju koji je cijeli život proveo u vojci, a iskoristio je samo tri slajda u prezentaciji. <laughs> Stvarno odlično. Ja, ja Cija nikako ne voli e, korištenje slajdova, ja sam tamo radio neću ih koristiti. Uvijek je važno kad govorite o vanjskoj politici SAD-a na bliskom istiku, uvijek trebate naglasiti mm, nastavnost i kontinuitet te politike. To je malo teško u sadašnjem trenutku jer e, politika u Washingtonu toliko oscilira i e, republikanci i e, demokrati imaju problema s probavom sada predsjednik SAD-a e, njega ne muči nedosljednost ali to muči njegove savjetnike pa mi je teško e, prezentirati e, i to precizno i točno e, američku vanjsku politiku jer je ona nejasna o ljudima koji, se, koji je oblikuju. Treba uvijek podcrtati kontinuitet. Ako pogledate predsjednika Obamu, možemo reći da je imao dva stupa u svom pristupu u Bliskom istiku. Jedno je protuterorizam, a drugo e, prvo tajna, a onda otvorena nuklearna diplomacija koja je do, donijela do sveobuhvatnog plana za djelovanje sporazum s Iranom. Ako pogledate ono što je uradio e, predsjednik Trump do sada, idemo e, u natrag u sjećanj, e, to čini kao vječnost. Protuteroristički, e, protuteroristički program je ostao isti. Nemamo nemamo vanjsku politiku za, blistiku, za bliski istok u smislu protuterorizma. Imali ste to za Irak, za Jemen, i možete ići dalje u, na Bliskom istoku, ali ih nemaju neki zajednički nazivnik, osim što SAD e, e, nastoji srušiti islamsku državu ili al, i al Nemamo, nemamo neke e, velike generalne strategije. To se može razviti a da bi se to dogodilo trebamo jednu stvar, a to je Iran. A, možda znate, e, trebali smo imati e, veliki pregled e, Irana koji je administracija trebala napraviti u kolovozu. Sada je kraj rujna, nismo to još dobili. Oni sad rade na detaljima koliko smo informirani i e, uskoro će Washington objaviti ili će to procurati novi pregled situacije u Iranu pa ćemo znati e, što vla, je imali vlada veliku strategiju grand strategy koja bi mogla e, promijeniti pristup SAD-a Bliskom istoku ako pogledamo što je Trumpova administracija napravila u e, Siriji i u Iraku, e, vidite tu više kontinuiteta nego promjena. Predsjednik Trump je bio je agresivniji od predsjednika e, Obame. Mm, ne može biti manje agresivan od Obame što se tiče Sirije Međutim, još ne vidimo nikakvu strategiju e, e, SAD-a e, protiv ISIS-a ili ni na Levantu ni u Iraku. Mogli bi moglo bi se više koristiti vojsku ili bismo mogli e, vidjeti agresivnije korištenje sankcija. Međutim, nijedno se od toga nije dogodilo. Nijedno ni drugo. Postoje planovi koji e, kolaju e, bijelom kućom da će SAD poslati poslati 5000 vojnika u Siriju pa ćemo imati pomak od e, ciljanja e, islamske države i e, cilj bi postao Islamska republika koja sada kontrolira šiitsku vojsku unutar Sirije i dominira ono što je ostalo od sirijske vojske. To se međutim još nije dogodilo. Koliko mi znamo, e, za razliku od Afganistana, predsjednik se odlučio da održava e, vojne snage tamo. Čak će ih i povećati. Mm, mm, e, za ovalni ured izgleda da ne namjerava napraviti to u Siriji a u Iraku se ide u suprotnom smjeru, smanjuje, e, izgleda da će se to e, vojne snage smanjiti na e, tamo ima šest tisuća vojnika, ali ne vidimo neku značajnu želju u bijele kuće da značajno poveća vojne snage u Iraku E, što bi bilo potrebno da se da, da, se da podrška e, šitima koji su protiv Irana. E, I, i da se da podrška za situaciju nakon što se pobjedi islamska država. Sve te akcije ovise o tome što će odlučiti predsjednik eh, Trump? Eh, do 15. listopada ćemo eh, to znati. Ali iz Washingtona je onako sve procuri prije vremena. Znaćemo hoće li predsjednik prekunuti sporazum sa Iranom. Mm on, on će to on će to prekinuti pomoću e, zakonom e, koji će e, usvojiti kongres i koji dozvoljava predsjedniku da prekine e, sporazum u, u onom trenutku kad odluči da taj sporazum nije u interesu e, SAD-a. E, on će sigurno imati E, Twittere koji će reći da imaju više teške vode nego što trebaju, više centrifuga nego što trebaju, balističke rakete i, i tako dalje. E, što nije sukladno o odluci Vijeća sigurnosti 221. E, o, to će bi, bazirati na njegovu mišljenju u svakom slučaju da je taj sporazum loš za SAD. Ako se to dogode, imamo tri mogućnosti pred nama. Prvo, e, pre, on će e, opet ratificirati sporazum. E, ono što je rekao u javnosti, on mrzi taj sporazum i ne želi ga podržati. On je to rekao u travnju i srpnju Mm, mm, eh, eh, eh, on je rekao da će ih podržati u travnju i srpnju, ali to je rekao mm, jer su ga pritisnuli savjetnici. Ali emocionalno ide u smjeru raskida sporazuma. I on će on će onda možda sklopiti novi sporazum, to će biti Trumpov e, nuklearni sporazum. E, neće ga prekinuti i raskinuti osim ako Iranci ne učine nešto sasvim glupo, a to nije u njihovom interesu. E, do sad su imali glatki put do sticanja jedne vrlo snažne nuklearne infrastrukture. Ako o, on ništa ne učini što se tiče ovog sporazuma, e, što će se dogoditi sa sporazumom o Boeingu 17,1 e, e, sporazum sa Boeingom koji E, predsjednik je e, e, Obama je dao licencu za to, a Trump to može povući. Ne znam, ako odluči da poništi taj sporazum Boeing sa Iranom, onda je vjerojatno neće E, raskinuti sporazum, već će zadržati status quo. Ako, e, ako prođe Boeing, proći će i Airbus. E, jer u svaki Airbus ulaze i komponente koje se proizvode u SAD-u. mogućnost Eh, održavanja statusa kvo. Mislim da se tome nadaju i Iranci. Eh, Ali Salehi koji je eh, šef atomske energetske organizacije mm, on vjeruje da bi Amerikanci mogli to decertificirati i onda ništa ne učiniti, da će e, nametnuti neke male sankcije. Pa će se e, sadašnje stanje nastaviti. Kongres neće e, reagirati ima, doći će do malih e, sankcija. E, Amerikanci, e, Evropljani i Iranci to mogu ignorirati. A treća opcija je da predsjednik decertificira i da to ozbiljno misli. I ta treća opcija zbog nedosljednosti predsjednika to bi dovelo do povlačenja licence za Boeing, to bi vjerojatno dovelo eh, do mm, eh, nenuklearnih sankcija na eh, Iran. Ako se to dogodi, to bi imalo ogroman uh, uh, utjecaj na uh, revolucionarnu gardu, na iransku ekonomiju, naročito na strateški sektor iranske ekonomije. A, zato su naravno zainteresirani evropljani i azijci. To bi imalo direktan utjecaj na bilo kakve evropske ili azijske investicije. To bi ih zamrznulo nijedna europska banka ne bi e, željela sudjelovati u tim akcijama ako se te sankcije nametnu. Mm. Europske banke imaju loše iskustvo sa tim e, sankcijama u prošlosti, pa zbilja dršću pri samoj pomisli da bi se takve sankcije mogle nametnuti. Evo, ovo su varijacije koje bi mogle e, ući u igru ovdje. Mogli biste, predsjednik bi mogao e, decertificirati, e, održati Boeing, sporazum za Boeing, međutim to ne znam kako bi to moglo funkcionirati. Ali predsjednik nije dosljedan. To je poka on stalno mijenja mišljenja e, i sve je zamislivo. Ali mislim da je najvjerojatnije da ćemo imati ove tri opcije koje sam vam e, opisao. On certificira, e, decertificira, kongres se ne uzbuđuje, neće nametnuti bolne sankcije, ili decertificira Boeing propadne, propadno imate e, interesantne sankcije koje bi imalo veliki utjecaj na poslovni svijet u, Europi. Ako e, se odluči za opciju broj tri onda je zamislivo da bi se e, vanjska politika SAD mogla promijeniti i drugdje na Bliskom istoku, u Siriju i Siriji i Iraku. Ja to ne znam. Moguće je. Te nedosljednosti su vražja stvar. E, sve to ovisi o tome kako će Iranci reagirati. E, međutim, jamčim vam da američki vojniki i, u Iraki i u Siriji specijalne snage ako one, oni počinju ginuti, da ih ubijaju žiti, onda će ih povući. Kongres i predsjednik neće tolerirati da iranske e, snage ubijaju američke vojnike, a bez nametanja sankcija sve vanjske politike su kontradiktorne, američka politika nije e, e, iznimka, međutim ovu kontradikciju Amerika neće trpjeti. E, iranska reakcija, oni će biti u prvom redu oprezni kad gledate što govore a, iranski dužnosnici. Ima mnogo toga materijala. E, oni neće e, raditi ništa asimetrično. E, to znači da neće ubijati američke vojnike. To neće činiti na početku ali je sasvim moguće da bi se to moglo dogoditi a ako stvari pođu krivo i e, e, Iranci se jako razljute. E, to bi se moglo dogoditi s Izraelom. Iranci neće do, dopustiti da se Hezbula razbukta u napadima na Izrael Hezbola mm. mm. su, po, su potrebni u Siriji, e, oni ih ne mogu poslati drugamo. Ali ako se situacija popravi u Siriji e, ili ako Iranci promijene politiku, postanu agresivniji, e, ako si dobiju zeleno svjetlo, mogli bi nastupiti žešće protiv Izraela ima i nekih drugih malih komponenata. Kurdski referendum, na primjer, to se uklapa u veće pitanje onoga što će Amerikanci napraviti u Siriji i u Iraku. Oni neće ih poduprijeti, možda će se to promijeniti E, za sada e, taj referendum nije naišao na odobravanje u, drugim zemljama. E, protuterorizam više neće biti najvažniji instrument u američkoj vanjskoj politici. Mm, mm, mm. Vidjet ćemo kako će se stvari razvijati, e, međutim sve ćemo znati 15. E, listopada i to za nekoliko dana. E, sada su predsjedniku rekli savjetnici za nacionalnu sigurnost što mora napraviti sa nuklearnim sporazumom i sa dilom za Boeing. Svi su obavješteni e, za 24-48 sate ćemo imati novosti o tome, one će procuriti. Pa ćemo onda moći dalje spekulirati što će se dogoditi. Imamo ove tri opcije koje sam vam e, opisao. E, sve će to biti jako zanimljivo za sve igrače. Hvala lijepa. Vrlo zanimljiv doprinos. Nažalost, nemamo mnogo vremena za raspravu. Prema tome, budite precizni e, i koncizni u svojim pitanjima. Gospodin Galer, hvala lijepa. E, nismo postali puno pametniji. Imali smo prije e, astrologiju za Kremlj, e, a sada evo imamo tri zanimljive opcije, a četvrta opcija je da sve ostane kako je. E, sada sve ovisi o tome hoće li Trump ustati na lijevu ili desnu nogu. E, sve mi se to čini jako nedosljedno. Vi ste tu nedosljednost mnogo puta spomenuli. E, Moje dojam upravo u toj regiji kad pogledamo te razne konstelacije E, e, nedosljedno je podupirati e, iračku vladu protiv ISISA kako to u spoju sa Iranom i to je kritično. Ovaj nuklearni sporazum sa Iranom da li je raskidanje e, bolja opcija, da li to unosi više transparentnosti ili više e, e, izgleda da Iran bude uračunljiv. To mi nije jasno. Svaki sporazum je bolji nego nikakav sporazum. U tome imamo evropski konsensus tako stoji i, Izrael. E, taj sporazum je bolji nego izostanak bilo kakvog sporazuma. Bojim se e, e, i od Netanjahua smo čuli neke prijetnje iz vanjsko, iz unutarno političkih razloga E, Izrael bi mogao napraviti e, preemptive strike. E, sporazum i dijalozi su bolji nego izostanak takovih dijaloga. Bilo kako vam nesimpatični partneri u tom razgovoru bili i sa Sjevernom Korejom je dijalog bolji nego ovaj verbalni radikalizam koji sada čujemo. E, šteta je da e, američki predsjednik i e, sjevernokorejski diktator da su se spojili, spustili na ovakav nivo. Nivo koji ne bismo očekivali ni od jednog ni od drugog. Gospodin Pašku ima riječ. Dvije stvari. Prva stvar. Nije li učinak ovog dila eh, dovoljno jasan? Da, da će Iran eh, biti potaknut da bude aktivnije regionalno jer je dobio e, carte blanche, ponovo je pripušten u društvo e, e, drugih država. Mm, i druga stvar, kako možemo reći da postoji nepredvidivost što se tiče mjera prema Iranu, e, koraci koje će administracija poduzeti, moj logički e, odgovor bi bio nema logičke analize posljedica bilo koje opcije. Nepredvidivost dolazi iz činjenice da nema logične analize posljedica, jer da to postoji, i onda bih ja mogao znati e, koje su posljedice određene akcije. I to bi za mene bilo predvidivo. E, jer e, kao da imamo logične faktore uz dužno poštovanje e, za a što se tiče sjeverne Koreje vidim e, vrijednost dijaloga e, slažem se da je to bolje od bilo čeg drugo trebamo imati suzdržanost naročito o oni koji imaju zreliju zreliji status međutim kako postupati s tim čovjekom s njim se ne može razgovarati. Kina i Rusija kažu da ne biste to trebali raditi. Njima bi trebamo, trebamo njima reći učinite nešto, postignite neke rezultate. Mi smo nekako gurali, eh, neko gura eh, korejca da ide u tom smjeru jer je zato zainteresiran. Međutim, to je moje osobno mišljenje. Hvala, gospođo Valero. Hvala, govorit ću na švedskom. Evo ovdje sam. Da, to je sada prilično jednostrano s fokusom na Iran i Sjedinjene američke države. Međutim, postoji čitav niz drugih aktera u tom području o kojima nismo mnogo govorili. Drago mi je da je na kraju netko spomenuo Kurde, zato što je to zaista vrlo važan dio pokušaja da se postigne mi na Bliskom istoku. Potrebno je pogledati i ostale aktere ne radi se tu samo o činjenici da se u Južnom Kurdistanu održava referendum o neovisnosti, već isto tako treba uzeti u obzir događanja u zapadnom Kurdistanu, Tamo bi se ipak trebala moći uspostaviti neka demokracija, nismo im uspjeli dati odgovarajuću potporu zato što je Turska bila protiv toga. Zatim e, Saudijska Arabija. Nije se puno govorilo o toj temi, osim kad se govorilo o podjeli muslimana na dobre i loše. No, Saudijska Arabija sastavni je dio ratnog sukoba s Jemenom. Također kupuju velike količine oružja iz Europe i Sjedinjenih američkih država. I radi se o vrlo važnom akteru u e, cijeloj priči o postizanju mira na Bliskom istoku. Ja bih stoga željela čuti malo više o Saudijskoj Arabiji u tom kontekstu. Ovdje u parlamentu smo u više navrata e, spominjali da bi se trebao uvesti embargo na oružje kada se radi o Saudijskoj Arabiji. Hvala lijepa, gospodine Nart. Kolege, ljubazno vas molim, skratite svoje napomene, zato što smo već e, prekoračili vrijeme i ovdje su nam panelisti za sljedeću raspravu. Nakon gospodina Narta bih dala riječ e, našim uvodničarima i zatvorila bih popis govornika iz publike. Hvala, gospođo predsjedateljice. Kada se govori o Bliskom istoku, sasvim je jasno da su ovdje izostavljeni e, arapski narodi. Izrael je svakako važan lokalni akter, ali ono što ovdje nedostaje jest netko tko bi predstavio arapsko gledište. Stoga vas molim da sljedeći put imamo dobro uravnotežene paneliste, sastav panela, kako bismo mogli postići i taj cilj. Borba protiv terorizma. Otkad je Napoleon 1808. Eh, napao Španjolsku, postalo je jasno da ne možete dobiti rat eh, protiv naroda eh, bez potpore narodu. Vidimo u Iranu da mi i dalje dajemo podršku korumpiranom režimu koji loše postupa s vlastitim narodom a posebice s kršćanima i onima koji dolaze izvana. E, također sam upoznat i sa ratom u Afganistanu jer sam tamo radio kao e, vojni dopisnik. Što se tiče Trumpa, mislim da je malo pretjerano nazvati ga konzervativnim realistom. staviti Kušnera na poziciju na koju ga je stavio, dakle nekog koji je jedva i pismen, jest zapravo jednako spekulaciji na tržištu nekretnina, ali svakako nije nešto što bi zadovoljavalo potrebe Bliskog istoka. Situacija na Bliskom istoku je prvenstveno e, sukop između Saudijske Arabije i Katara gdje se nalazi vojna baza, a zatim s druge strane imamo Jordan, Aman i Kuva, dakle e, Aman, odnosno Jordan i Kuvajt. gdje zapravo imamo i one koji su pružili utočište obitelji koja je istjerana iz Saudijske Arabije. Međutim, jedan od velikih problema s kojima se suočava Saudijska Arabija, koju ste iskoristili kao primjer konzervativne realne države, jest upravo ta kontradikcija u argumentaciji. Imam vidjeti zapravo da se iz Saudijske Arabije zapravo širi jedna grupa istomišljenika, čak i ona područja gdje su zapravo primarno bile samo manje sunetske grupe. Također možemo vidjeti da kad se radi u Iranu, da su oni zapravo prevarili Agenciju za nuklearnu energiju, a sada imamo situaciju gdje sprečavaju zapravo deklaraciju o Bliskom istoku, i nemogućnost prisustva promatrača vezano uz e, bombe koje već imaju. Zaista ne mislim da su oni ti koji bi nas e, trebali e, učiti kako da postupamo. To je otprilike kao da netko pokušava starog konja nauči da vuče kola. S obzirom na velike razlike koje postoje, razumijemo jednu stvar. Saudijska Arabija je izuzetno važna. Bez Saudijske Arabije, bez Irana, bez Turske, bez sad bez Europske unije nije moguće riješiti e, krizu na Bliskom istoku. Misliti da to možemo učiniti jednostavno nije sposobno. milicija u Iraku je, e, u Iraku je zapravo spriječila e, ulazak u Bagdad. Ja sam bio na prvoj liniji i znam da da njih nije bilo na prvoj liniji islamska država bila bi u i Bagdadu. Ja ih ne volim, vi ih ne volite, ali svakako su mi draži od islamske države. Palestina je također tema koja se nije pojavila u raspravi. Čak i kralj Jordana, Abdullah, priznaje da bez rješenja za palestinski problem nema rješenja za Bliski istok. U e, sporazumu iz Osla govorilo se zapravo o problemu koji sprečava e, da se provede jedino e, rješenje, a to je rješenje od dvije države, a jedan od glavnih problema koji to sprečava jest zapravo e, izgradnja naselja, odnosno kolonizacija koja se i dalje nastavlja. što se čeka da će oni nestati sa lica zemlje, da se ovo kolonizacija nastavi, to je glavni problem a on je u potpunosti e, izostao iz ove rasprave. Mi ovdje trebamo dakle predstavnike Palestine, stoga gospođo predsjedateljice sljedeći puta ovaj panel treba biti uravnoteženiji. Gospodine Nart, ovaj, e, ova panel rasprava naziva se situacija na Bliskom istoku, perspektiva Izraela i SAD-a. Naravno, Također ćemo predstaviti ostala stajališta i perspektive kao što obično i činimo. Zapravo, ja ne mogu ne mogu dozvoliti da se sada ulazi u odgovore na pitanja pomirbe Izraela i Palestine, što je vrlo opsežna tema, ali mogu zamoliti paneliste da ako se slažu, pripreme materijale koji se eventualno mogu podijeliti članovima odbora. Žao mi je, ali nemamo vremena za tu opsežnu raspravu. A sada želim dati riječ na dvije minutke svakom od uvodničara u panelu, zato što ćemo imati sljedeću temu in kamera koja se tiče sigurnosne situacije Sjevernoj Koreji. Žao mi je. Znam da su se još neki ljudi javili za raspravu, ali već sam zatvorila e, popis govornika i nažalost nije moguće, žao mi je. Oprostite, ali ja sam digao ruku e, prije pola sata. Možete li kratko postaviti pitanje? Ne brinite, neću održati govor. Samo sam želio reći da je se vjerojatno svi slažete da je ovo prvi puta da smo imali predsjednika ili neku vladu koja je toliko nepredvidljiva kao što je to slučaj s ovom. Čak i ako se vratimo na e, kubansku krizu, e, uvijek se oko John F. Kennedy-a zapravo moglo pitati ljude što predsjednik misli, ali u ovom trenutku ne postoji nitko tko nam može reći što predsjednik uopće misli, ako misli. Nedosljedni su, nedosljednosti su problematične i mogu samo podvući ono što ste rekli. Već se spomenulo Đereda Kuštana. Želim se osvrnuti na sastanak koji je e, predsjednik Trump imao sa gospodinom Netanjahom prije samo dva dana u New Yorku. Prema izjavama za tisak govorio je o mirovnom procesu na Bliskom istoku, ali nije govorio mnogo o Iranu na veliku žalost gospodina Netanjahua. Mene zanima jeste li vi možda dobili neke druge informacije vezano uz to. Druga stvar koju želim reći E, tiče se onoga o me govorio gospodin Kuperweiser, Govorili ste mnogo o Iranu i o tome da zapravo nitko ne nadzire e, nuklearni program u Iranu. Zanima me tko prati razvoj izraelskog nuklearnog programa. Ja ne znam da to itko čini. I moje drugo pitanje je zašto niste uopće spomenuli da... Mosad, izraelske obrambene snage i obavještajna služba e, rade zapravo na tome koji lobiraju da se ne otvara taj sporazum, dakle ljudi koji imaju potpuno različito mišljenje od vašega. Hvala lijepa, sada dajem riječ našim panelistima, nažalost imamo zaista ograničeno vrijeme, tako da vas ljubazno molim da budete vrlo, vrlo kratki u e, svojim e, odgovorima. Gospodine Kuprveze, vi ste prvi. Hvala, bit ću vrlo kratak, nastojat ću. Kao prvo, bolje je nemati nikakav dogovor nego imati loš dogovor i to je upravo ono što sam ja pokušavao objasniti. Ja smatram da je taj dogovor loš dogovor i to je ono što sam pokušavao ovdje objasniti. Dakle, ne radi se prema mojem mišljenju, vi se možete s time ne složiti samo o lošem e, dogovoru, već o e, zaista strašnom dogovoru. Mislim da je to nešto što će dovesti do zaista vrlo loše slike na terenu. Dijalog je svakako bolji od e, konfrontacije, od sukoba, slažem se s time, ali želimo dijalog koji će rezultirati dobrim sporazumom, a ne lošim. Ista stvar je sa Sjevernom Korejom. Dijalog je bolji od konfrontacije, dijalog nažalost ponekad propadne, ali u svakom slučaju je bolji od sukoba, to je jasno. Jesmo li mi znali koji će biti ishod E, tog dogovora. E, jesmo i upravo zato smo i prije nego što je on sklopljen govorili o tome da to nije dobra stvar. Mi smo zaista učinili sve u našoj moći da upozorimo na posljedice toga dogovora. Međutim, usprkos tome, stav nekih ljudi na zapadu doveo je do ovoga sada rezultata i to je zapravo gorka istina. E, znalo se za posljedice uključujući i migracije u Europu. Migracije u Europu su prestale odmah nakon dogovora. Dakle, e, e, su počele odmah nakon dogovora. Dakle, val migracije prema Europi krenuo je odmah nakon dogovore, zato što su pragmatisti shvatili da će radikali odnijeti potrebu i odlučili su otići. Možete to slobodno provjeriti, to je činjenica. E, I sada imamo prilike da vidjeti da Europska unija zapravo posreće pod težinom imigracije i to je činjenica koja je lako provjerljiva. Toliko što se tiče tog pitanja. Ne mogu odgovoriti na sve. Što se tiče Kurda, neki su o njima govorili, vi ste spomenuli Kurde. To nije glavno pitanje na Bliskom istoku. Ima učinka na sve, ali nije glavno pitanje i glavni rezultat, e, glavni razlog neslaganja na Bliskom istoku. Kudi su se pokazali pouzdanima i e, pokazali su da zaslužuju neku vrstu neovisnosti. Sada, kakvu vrstu neovisnosti, to tek trebamo vidjeti, ali... E, definitivno su e, dokazali da e, zaslužuju neovisnost, oni su na svojim plećima ponijeli najveći dio tereta borbe protiv Isisa i mislim da je to nešto što svakako treba u određenoj mjeri uzeti u obzir i dovesti do određenih rezultata. Saudijska Arabija, pa nije stvar samo u Saudijskoj Arabiji, oni pragmatisti o kojima sam govorio na samome početku, imaju mišljenje o tome kako bi trebao izgledati Bliski istok. Oni ne vjeruju liberalima na zapadu. Oni bi radije surađivali s nama u Izraelu, sa konzervativcima na zapadu koji su spremni surađivati s njima. Egipat, Saudijska Arabija je prije svega Bahrein govore o odnosima s Izraelom i mirovnom procesu na Bliskom istoku i glavna skupština ONA vam je zapravo pokazati da se nešto mijenja s tim ljudima. Pojavljuje se nova generacija koja ima drugačije mišljenje od svojih prethodnika. Molim vas da skratite. Evo posljednja stvar koju želim reći. E, tiče se IAIA. Iranci, e, iako su potpisnici MPT-a, zapravo su prevarili ostale potpisnike i to je nešto što svi trebamo imati na umu. Dakle, umjesto da trčimo za Izraelom, trebamo spriječiti Iran da e, napravi novo nuklearno oružje. To je najvažnija stvar. A sada gospodin Ljevet. Vezano uz izjavu gospodina ovdje o o, Obaminoj vladi gdje su bili naivni, gdje su um, zapravo postigli najbolje i tako dalje. Oni nisu zapravo se željeli baviti nuklearnim pitanjem, to je glavno pitanje jeste li spremni ili ne koristiti silu kada se radi o nuklearnoj prijetnji od strane Irana. Kod predsjednika Obame odgovor je sasvim očito bio ne. I e, zapravo sporazum je rezultat toga. Mi ne znamo je li predsjednik Trump spreman e, upotrijebiti silu ili ne. Pogledate li njegove reakcije u Iraku i Siriji, onda bi se zaključilo da ne nije spreman koristiti silu, pa bi logički ishod toga bio da je Trump zaista zapravo e, druga verzija Obame. Drugim riječima da će se baviti de facto stvarima i ako se i veća je vjerojatnost e, da će izabrati opciju 1 ili 2, ako se sjetite mojeg izvornog izlaganja, a ne opciju 3. Ali Trump je nepredvidljiv, dakle meta u pokretu i zaista se ne zna um, što će odlučiti. Druga stvar, što se tiče Kurdistana, mislim da je zapravo greška naoružavati etničke skupine da međusobno vode rat. Mislim da je SAD zapravo tu pogriješio. Koristiti Kurde da se bore protiv sunita ili šita je zapravo pogrešan put, zato što uh, ne možete, ako se vi ne želite uključiti u sukob, jednostavno naoružavati etničke skupine. Ja mislim da je južni ogranak PKK-a e, zapravo dugoročno problematičan za Tursku. E, što se tiče Saudijske Arabije, vrlo kratko, e, jedna stvar na koju možete računati je da ako Saudijska Arabija može nešto napraviti krivo i nešto zakuhati, to svakako će i učiniti i e, činjenica jeste da je e, zaista glupo da 20 godina e, nakon inicijalnih sukoba Saudijska Arabija zapravo opomaže Hezbolahu da se razgrana u još jedan ogranak. I posljednja stvar koju želim reći, vrlo kratko vezano uz izraelsko-palestinsko pitanje, znam da je to u Europi uvijek važno pitanje, reći ću samo sljedeće. To pitanje u Washingtonu i za demokratke i za republikance nije toliko više visoko na listi prioriteta. Predsjednik Obama je taj koji je zapravo krenuo u tom smjeru i ne očekujem da će ova vlada više manje e, trošiti puno vremena na to pitanje. Hvala lijepa. Hvala svima koji su sudjelovali u raspravi vezano uz ovu temu. I odmah prelazimo na sljedeću točku dnevnoga reda koja će biti in kamera.